herr präsident! dame i gospodo molio bih vas da sjednete na mjesta. proglašavam nastavak zasjeda europskog parlamenta koje je prekinuto. twenty seven dame i gospodo. E, kolegice i kolege, medijski pluralizam jedno je od temeljnih e, vrijednosti EU i e, jedna od kandidata